Chers Dragi kolege, ako se za, započet ćemo sa poslom. Donc par le vote. Započet ćemo sa glasovanjem kao prvo. Spremni ste? U redu. Dakle, možemo napraviti probno glasovanje sa karticama. U redu. Oni koji su za i oni koji su protiv glasovanja otvoreno. Je clos le vote. Pardon. Glasovanje je završeno. Pardon, oui. Il manque Il manque, ah, il, Nedostaje nam dva glasa. une personne. Nedostaje nam jedan glas. Sada smo svi na broju. Glasovanje je završeno. Ok. Très bien. Les machines fonctionnent. On peut y aller. Elektronika radi, možemo krenuti. Korao. Euh, Glasujemo o tekstu gospodina Korao. Kompromis broj 1. Tko je za? Ispričavam se, kompromis broj 6. Tko je za? Šest. To je tekst e, koda o uzemnom fondu za Afriku. Da, tekst gospodina Kora. C'est bon on, on peut y aller u redu, možemo krenuti, krećemo. Dakle, kompromis 6. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 27. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 25. kompromis tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 19. E, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti kompromis. Deveti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. kompromis 2 protiv suzdržani usvaja se traži se provjera u redu provjera 23. kompromisa otvaram glasanje ne elektronička provjera molim vas. Elektronik. Donc, Elektronička provjera 23. kompromisa. Dakle, električno glasovanje. Glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Bon. Amendement 45. 45. amandman. 45. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se, mislim. Noizer, da. Za. U redu. Usvaja se. 46. amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 47. amandman. Ne. Samo malo, ispričavam se. 11. kompromis za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 10. kompromis za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 12. kompromis za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 21 za. Protiv suzdržani, usvaja se. proračun 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69. amandman za, 79. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera 78. amandmana. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se. 12 odbija se. 14. 14. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92. amandman za, protiv, suzdržani, Mislim da je odbijen, ali provjerit ćemo provjera 92. amandmana elektroničko glasovanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 12. smo dvanest, dakle 13 naspram 11 usvaja se. 93. amandman za Ispričavam se. Da. 93. da. Ispričavam se. Netko ne glasa elektronski zato što e, ono što stoji na ekranu je različito od onoga što vi govorite. Moram vas upozoriti na to. Euh, Draga kolegice, naš kolega Venta nema elektroničku karticu za sobom, tako da glasa dizanjem ruke i onda svaki put pribrajamo njegov glas. Eto. Morate nositi kartica. <laughs> ok, ok, thank you. U redu, hvala vam. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ispričavam se. Provjera. 93. amandman. Da, u redu. Dakle, 93. amandman, elektronička provjera. Još jednom, elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. otvaram glasovanje. Usvaja se. Šestnesti kompromis. Molim vas, šestnesti kompromis koji je za, protiv, sužani, usvaja se. 101. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 12 na 12 odbija se. 100. Amandman broj 100. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Mislim da s istom razlikom. 17. kompromis. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 18. kompromis. Kažu mi da u 18. kompromisu imamo 109, 110 i 111 amandman koji su pokriveni. 18. kompromis tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjera, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Jedanaest, osam, jedanaest, odbija se. C'est adopté alors. Usvaja se. 11, 10. da. Izvolite, gospođo. Ispričavam se, nas dvije nismo glasali, ali možete nam reći o kojem su sada upravo glasali? Koji broj? 18. Na 18. kompromisu smo. Dakle, mogli bi se dodati još dva zelena glasa za. U redu, usvaja se. Dvadeseti kompromis za. Protiv. Sudržani usvaja se. 22. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 129. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 132. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se s istom razlikom. 137. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. E, proračun 7. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 9. amandman. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Peti kompromis, a predsjednik se ispričava, drugi kompromis, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti kompromis, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. amandman, 13. amandman za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 4 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 20 i 21 man zajedno. ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 22. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Citati, šesti amandman, izvećavam se da prvi kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera osmog amandmana. Provjera osmog amandmana. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se. Završno glasanje elektroničkim putem i poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 19 glasova za, 0 protiv 4 suženih. Da, izvolite, dragi kolega. Gospodine predsjedniče, dopustite mi da se ispričam svim kolegama zato što sam vas zamolio da provjerim, da jedno glasovanje, ali imao sam dojam da su pučani glasali protiv, jer nisam vidjela eh, što se događa za mene, ali vidio sam o kolegu gospodinu Prede i mislio sam da on glasovao protiv. Evo, ispričavam se još jednom pred kolegama. Hvala Ja bih samo htjela reći da smo nas dvije se suzdržale. Ne da to ne bi bio pravi kompromis, mislim da je to čak previše kompromisa. Ako, ako pročitate tekst vidjeti ćete da se jako puno toga ponavlja. Gotovo su svi amandmani uključeni u kompromise. Tako da mislim da tekst nije dosljedan i ja se nadam da će izvjestitelji u sjeni razgovarati o tome prije glasanja u plenarnoj. Može li se što učiniti kako bi se izbrisala neka od ponavljanja i neki od elemenata koji zapravo ne pripadaju e, temi afričkih, to jest uzajamnog fonda za Afriku? E, to su te previše kompromisno jer sadrži gotovo sve. Hvala vam, kolegice. Nastavljamo sa glasovanjem. Glasovat ćemo o usmenom pitanju. Jeste li spremni? Usmeno pitanje. Krećemo. Dakle, stavak prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi stavak za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Treći amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Molim. A, ispričavam se, niste imali papire. Sve u redu. Sve smo usvojili. Imamo dakle Završno glasovanje, elektroničko glasovanje, molim vas. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. U redu, usvojeno sa 23 glasa za. Onda nastavljamo sa glasovanjem o rezoluciji. Možemo li krenuti? Usmeni amandman broj četiri Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 53. amandman za? Protiv? Suzdržani? usaja se. Ispričavam se, odbija se, kaže predsjednik. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. amandman ne, ispričavam se prije toga imamo 58. amandman i 59. amandman zajedno tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. amandman za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. 60. provjeravamo. Glasovanje je završeno. Usvaja se. 61. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani. Mislim da ćemo to ponovno provjeriti, molim vas. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 62. Tko je za? Tko je protiv? Mhm. Suzdržani. Odbija se. 63. Tko je za? Tko je protiv? Služani usvaja se. 64. 64 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Služani usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usveja se. Traži se provjera. Elektronička provjera. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se, ispričavam se. Drugi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 66. amandman. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Treći kompromis, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 68. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 69. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Četvrti kompromis, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 72. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Peti kompromis, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 74. amandman, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 75. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo 75. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 76. amandman. Tko je za? Tko je protiv? služani Usvaja 78. amadman 78. amadman Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 79. amadman u dva dijela. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 80. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 81. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se. Ostaje dva u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio, za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 83 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, mm, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. 88 za, protiv. Petnik se ispričava, 87, 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. Da, 90. Želite ispravak? To je provjeru. Provjera 90. amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 91. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 95. 95. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 98. i 99. zajedno. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 100. amandman. 100. Za? Protiv? suzdržani, odbija se 101 za, protiv, suzdržani, provjeram, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, odbija se 102. amandman, 102. tko je za, tko je protiv, suzdržanjem, Usvaja se. 104. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 105. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je, protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Provjera drugi dio 105. amandmana. Povećamo drugi dio. Glasanje je otvoreno. Jesu svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. 106. 106 tko je za? Protiv. Suženi usvaja se 107 za. Protiv. Suzdržani odbija se 108. i 114. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 109 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Usmni amandman broj 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 110 se ne razmatra 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo, molim vas. 111. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 112. 112. 112 amandman za? Tko je protiv? Suzdržani usaja se. 116. amandman. Aha, 116. Se ne razmatra. 16. amandman. 16. amandman. 16. amandman, uvodna izjava. Uvodna izjava A, amandman 16. U redu, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 19. amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 19. amandman. Provjera. 19. amandman. Elektronička provjera. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. 20. Za. Protiv. Sudržani. Usvaja se. 21. i 22. zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 23 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se 25 za, protiv, suzdržani, odbija se 26 za, protiv, suzdržani, odbija se 28 27. ispričavam se 27. Tko za? Protiv? suzdržani, usvaja se 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se 29. za, protiv, suzdržani, odbija se, provjera 29. Prijećemo 29. glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. U svese 30. amandman. 31. amandman. Zar ne i 30? Da, 30. 30. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. U svese 31. amandman za. Protiv. Suzdržani. U svese 32 za, protiv, suzdržani, u se. 33, tko je za? 33 i 34, tko je za? Protiv, suzdržani, u se. Šesti kompromis, tko je za? Protiv, suzdržani, u se. 38. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Usmeni amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Usmjerimo na broj 3, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 43. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjera. 43. amandman, provjera. Otvaram glasanje. Jesu li se glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se 44. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojen. 45. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. usmeni amandman broj za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 47. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 48. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 50. amandman. 50. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ne, odbija se. Ispričavam se. 50. se odbija. 51. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Citati, amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman treći. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti amandman. Tko je za? Šesti amandman za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. E, skupno glasovanje od amandmana broj 8 do amandmana broj 13. Je li to u redu? Da. Skupno glasovanje 8 do 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim imamo 15. amandman. 15. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Završno glasanje o rezoluciji elektroničkim glasanjem. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se i to jednoglasno. Hvala vam.